this one. Um, hello, dear colleagues. Welcome to Strasbourg. Nice to see Dobar dan, dragi kolege. Dobrodošli u Strasbourg. Lijepo je što vas vidim i zahvaljujem na interesu za naš sastanak danas poslijepodne. Želim dobrodošlicu povjereniku Andriju Kajtisu. Moram reći da je on bio vrlo proaktivan e, i želio je s nama razgovarati o ovoj temi koja je bila u svim naslovima u medijima ovog ljeta pa smo odlučili da način na koji to treba učiniti jest e, tijekom sastanka odbora u Strasburu, pa zahvaljujem povjereniku što ste se e, složili da danas sudjelujete na našem sastanku, da sa nama podijelite vaše nalaze, jer je istina da je ovo bila zaista vruća tema tijekom ljeta. Prije nego što vam dam riječ, dopustite mi samo da E, prođem kroz dnevni red. Dragi kolege, vidjeli ste dnevni red i ako nema nikakvih prigovora, e, mi ćemo usvojiti dnevni red. Imamo 16 jezika za prijevod i e, dosije imate u elektroničkom obliku putem aplikacije za sastanke. Kao što sam rekla, Naša prva točka dnevnog reda je razmjena mišljenja sa povjerenikom Andriokatisa Katisa o nezakonitoj korištenju fipronila u e, farmama za perad. Hvala lijepa povjereniče što ste bili voljni se s nama sastati što je prije moguće, pa ću, vam samo, pa vas samo zamoliti da nam kažete kakva je situacija. Hvala lijepa, imate riječ gospodine povjereniče. Ah, Thank you. Poštovana eh, predsjedateljice, poštovani članovi, hvala vam lijepa što ste me pozvali. Želim vam zahvaliti na ovoj prilici da ovom odboru dam najnovije informacije o nedavnoj kontaminaciji jaja i proizvoda od jaja s fipronilom. Na početku bih vam želio reći da je javno zdravlje i sigurnost hrane nešto što ja uvijek smatram velikim prioritetu kao i e, opća uprava Sante i komisija. E, s obzirom na taj pristup, komisija je odmah vrlo ozbiljno e, shvatila to pitanje fipronila i važno je pojasniti od samog početka kako, kako su se razvijali događaji. Kao što znate, u medijima svi znamo da su se pojavila neka pitanja od rujna 2016. Međutim, što se tiče mogućeg nezakonitog korištenja fipronila u, e, u rujnu 2016. E, radi se zapravo o e, nečemu što se događalo u, u samom prostoru onih koji su proizvodili jaja u tom razdoblju, a to se tek sada analizira za fipronil, tek sada. Komisija je bila informirana o kontaminaciji putem, e, putem brzog sustava uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje 20. srpnja. Prije toga, 6. srpnja 2017. Belgija je e, pokrenula zahtjev za informacija Nizozemskoj u e, u sustavu administrativnog e, sustava za pomoć i suradnju. Dakle, to je drugačiji sustav od e, brzog sustava za uzbunjivanje. To omogućava državama članicama da bilateralno ili multilateralno brzo potvrde e, sumnje slučajeva prijevare. Ako to, kada to prati komisija, Dakle, radi se u predmetima, kada se stvori e, predmet koji je koordiniran komisijom. E, Belgija započela normalni predmet, a ne jedan predmet koordiniran od strane komisije, što znači da komisija nije bila adresat e, najave niti e, se očekivala neka, reakcija komisije. Međutim, čim je to pitanje e, najavljeno i čim je sustav, brzi sustav uzbunjivanja e, to upozorio, komisija je odmah reagirala kako bi smanjila na najmanju moguću mjeru kontaminaciju. To omogućava meni da sada e, predstavim pregled situacije e, kada se krećemo od smanjivanja do, e, do onoga što smo naučili. Kao prvo moram reći da rizik za ljudsko zdravlje ostaje vrlo nizak i uspješno je ograničen. Što se druge stvari tiče, jasno, to je jasno rezultat kriminalnog dijela, kaznenog dijela koji rezultira prijevarom e, o hrani. To ne smanjuje taj incident zato što se radi o nezakonitom korištenju jedne nedopuštene tvari, a to nije prihvatljivo. Ali ne radi se o pitanju e, rizika za zdravlje. E, sva jaja koja su kontaminirana povučena su sa tržišta i i povučeni su isto tako e, jaja sa tih farmi. Dakle, sve u svemu, e, sigurnost potrošača nije kompromitirana. Dakle, gdje se sada nalazimo danas? a situacija se razvija svaki dan. Danas imamo 25 država članica, jednu, jednu manje nego što je prije najavljeno, Portugal, je sada izašao iz te liste i 19 zemalja koje nisu u Europskoj uniji, a koje su pogođene kontaminacijom. Od samog početka ove e, situacije ja sam sustavno bio u kontaktu sa mojim sugovornicima u zemljama koje su najviše pogođene. Odmah sam razgovarao telefonom sa ministrama poljoprivrede Belgije, Nizozemske, Njemačke i kasnije i Austrije. Ja sam im rekao da procijene situaciju na terenu, da iskomuniciraju e, jedni s drugima i da mi se vrate sa prijedlozima za zajedničko stajalište kako bismo riješili situaciju i problem. Ključno je naglasiti da sve farme na kojima se pronašao fipronil su blokirane i ostaće blokirane dok države članice ne budu sigurne da je proizvodnja tamo sigurna. Kao odgovor na nalaz Fipronila, komisija je zahtijevala da se e, donesu posebne mjere na nacionalnoj razini. Posebno smo e, putem sustava e, brzog uzbunjivali, smo predložili sred, sljedeće mjere. 31. srpnja smo E, razmijenili informacije o maksimalnoj e, razini rezidua e, u farmama koje su pogođene. 7. kolovoza smo rekli da trebamo biti oprezni u smislu kontroliranja crvene grinje, da isto tako e, se čuvaju da ne koriste takvu substancu. 16. kolovoza smo e, podisjetili sve države članice da e, svaka raspodjela takvih jaja i piletine treba biti, da o tome treba nas informirati kako bi vlasti zemlje destinacije mogli reagirati. Nakon praćenja domaće proizvodnje nekoliko država članica je blokiralo farme zbog nezakonitog korištenja fipronila. Komisija je također donijela e, ostale mjere 25. E, kolovoza smo podijelili informacije sa globalnim partnerima kako bismo osigurali transparentnost. Komisija je isto tako bila u izravnom kontaktu sa nekim zemljama izvan Europske unije kako bi ograničili e, učinak na kapacitet izvoza Europske unije. 30. kolovoza smo organizirali e, sastanak stalnog odbora za hranu i hranu za životinje kako bi ocijenili kontakt kontaminaciju i aktivnosti i mjere koje treba poduzeti. Zato službe komisije koordiniraju e, jednu, jednu e, mjeru praćenja e, u cijeloj Europskoj uniji kako bi vidjeli koristili se nezakoniti proizvodi kao što je amitraz. Ja sam isto tako sudjelovao na jednom, jednoj raspravi u, na formalnom sastanku ministara za poljoprivredu i ribarstvo. E, dok se bavimo e, posljedicama takvih dijela moramo isto tako ograničiti učinak na e, lanac prehrane. Moramo osigurati da kontaminirana hrana ili nus proizvodi ne pronađu svoje mjesto u hrani za životinje i da na taj način se vrate u prehrambeni lanac. Tijekom tog vremena. Ja sam radio zaista sa e, povjerenicima Malstrom i Hogan kako bi koordinirali naše reakcije i da budemo sveobuhvatni. Isto tako sam se susreo sa odborom za poljoprivredu i oni su predložili zajedno s vama da ćemo e, vas informirati o e, tome kako e, djelujemo. Sada moramo ići dalje i kolektivno proučavati koje smo lekcije naučili, posebno o tome kako komuniciramo i kako razmjenjujemo informacije. To, o tom pitanju će razgovarati i e, glavni e, inspektor za veterinarstvo koji će se susresti 14. rujna. S time na umu komisija organizira misije za pronalaženje činjenica, utvrđivanje činjenica u listopadu u četiri države članice gdje su se e, izvorno pojavila kontaminacija kako bi vidjeli koje su mjere poduzeli. Isto tako Centar za zajedničko istraživanje će u rujnu organizirati jedan test za laboratorije za službene kontrole i analizu e, fipronila u e, jajima, proizvodima jaja i piletine. Ja sam isto tako poduzeo inicijativu da sazovem sastanak 26. rujna, e, ministarski sastanak gdje se možemo dogovoriti kako ćemo ojačati način kako se bavimo sa sigurnošću hrane i kako da poboljšamo koordinaciju između administrativnog sustava za pomoć i suradnju i e, sustava za brzo upozoravanje za hranu i hranu za životinje. Potpuno je neprihvatljivo da kriminalne radnje, nekoliko njih, može e, ugroziti integritet i ugled cijelog prehrambenog lanca, jednog od gospodarskih stupova Europske unije a posljedice ovog čina su toliko široke da građani se opravdano brinu. Mi e, u državama članicama moramo osigurati da naučimo e, lekcije iz ovoga i da to e, dobro primjenjujemo. Dakle, želim ponoviti da za održavanje pravih standarda zaštite zdravlja u EU za mene prioritet, ali svi imamo kolektivnu odgovornost da osiguramo da e, sustavi za sigurnost e, hrane i, e, da, da se koriste dobro i učinkovito. Naše sustave kritiziraju negdje, ali ja mislim da imaju krivu. Kada dobro to koristimo i ako imamo dobre i pouzdane informacije iz država članica, onda sustav funkcionira a dokaz je da jednom kada e, se upozori, e, sustav brzog upozoravanja zajedno sa našim e, odredbama nam omogućuje da brzo pronađemo i uništimo e, mjerodavne e, prehrambene proizvode u Europskoj uniji. Dakle, suradnja između država članica i e, komisije je od velike važnosti kao i vaš angažman. Zato se radujem jednoj raspravi o tome danas. Znam da imate mnogo pitanja, jer kao što sam spomenula od samog početka, ja sam se pitao zašto treba koristiti sustav za pomoć i suradnju. Dakle, Nizozemska, Belgija i Njemačka su zatražene da nam predstave detaljne analize od toga što se dogodilo na terenu. Mi trebamo da oni prikupe te informacije i onda 26. rujna da to analiziraju i da nam predstave ishode u Vijeću za poljoprivredu kako bismo naučili neke lekcije i kako bismo poboljšali naše sustave i naše kapacitete. Hvala vam lijepa. Thank uh, Hvala vam povjereniče. Sigurna sam da će kolege imati mnogo pitanja. To nisu nužno njihova pitanja, nego pitanja koja postavlja javnost u vezi s ovim skandalom. Mi smo dogovorili popis govornika, ali ću dopustiti i onima koji nisu na popisu da se jave. Najprije ćemo imati krug koordinatora, gospođa Grostet, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Ja nisam zapravo koordinatorica, ali govorim u ime kolege Pitera Liza koji nije mogao nazočiti ovom sastanku. Htjela bih zahvaliti našem povjereniku koji nam je dao sva ova objašnjenja. Istina je da su nam bila potrebna pojašnjenja nakon što je ova afera izbila na vidjelo, što se dogodilo tijekom ljetnih mjeseci. Osim toga, to je pogoršala i pogoršao i način na koji se o tome govorilo u medijima, čim je riječ o skandalu s hranom, to se može očekivati i to može izazvati određenu psihozu među potrošačima, to je upravo ono što želimo izbjeći. Istine da su agencije nastojale brzo intervenirati i ponuditi objašnjenja kako bi se smirila situacija i kako bi se javnosti objasnilo da nema stvarne opasnosti i da se ne bi destabilizirala čitava proizvodnja, te da se ne uništi na stotine ili tisuće prehrambenih proizvoda. Međutim, dakle, bilo je određenih prekršaja i pitanje je kako smo mi zapravo upravljali tom sanitarnom situacijom. Čak i uz najkvalitetnije propise na svijetu ne možemo spriječiti prijevare. Vidjeli smo da do toga dolazi i u drugim područjima, a počinitelji će to učiniti bez obzira na sve. Najvažnije je da se takva prijevara otkrije u što kraćem vremenskom roku. A i sami ste rekli da smo to kasno saznali jer je to još iz rujna 2016. godine. Dakle, zapravo ta prijevara postoji još od rujna 2016. i to je upravo ono što je zabrinjavajuće. Da, um, očito je da postoje neki propusti u aktiviranju rasva kada je riječ o prehrambenim proizvodima. I pitanje je na koji način se mogu donijeti odgovarajuće mjere kako bi se aktivacija sustava RASF odvila u okolnostima koje su više zadovoljavajuće. I kako se ne bi dogodilo da prođe više mjeseci, a da mi sami potrošači ne budu o tome informirani. Povjereniče, možete li nam reći nešto više podrobnosti o tome na koji način se može bolje aktivirati sustav RAST i e, kako se stvari mogu poboljšati? Hvala vam. Hvala zastupnice Grostet. Hvala vam na ovim uvodnim riječima. A sada riječ ima gospodin Pavel Pot. Hvala lijepo. Ja želim zahvaliti povjereniku na dolasku te također Zahvaljujem kolegici Gentile koja je predložila da se održi ova rasprava. Nije ovdje razgovaramo o kontaminaciji određenih proizvoda fipronilom. ovo je samo jedna, jedan u nizu skandala s hranom koji dodatno smanjuju povjerenje potrošača u način upravljanja prehrambenim lancem u EU. Međutim, to je problem pred kojim neke institucije EU zatvaraju oči. Naivno bi bilo pomisliti da sve ono što se nalazi u, na papiru, da se uistinu provodi u praksi mogli smo često čuti da je da su naši proizvodni proizvodi, poljoprivredni proizvodi najbolji na svijetu, te da na tržištu sve funkcionira brzo i učinkovito. Međutim, ovaj skandal nam je ukazao na to da ima prostora za poboljšanje. Zahvaljujem povjereniku na objašnjenju, ali ne mogu se u potpunosti složiti sa iznesenim mišljenjem da to nije nešto što će negativno utjecati na javno zdravlje. Ovaj problem zapravo možda se može pokazati kao vrhom ledenjaka. Ne znamo što još stoji iza toga. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Belgijska nadležna tijela su kazala da nisu otkrila fipronil tijekom običajnih kontrola s obzirom da je riječ o e, substanci koja nije koja je protuzakonita te da nisu to očekivali. Mi pokušavamo imati drugačiji pristup, no očito je da se u nekim zemljama pocijenjuje rizik. Imam dva pitanja. Što se tiče mjera koje su predložene u okviru sustava RAST, zanima me kako to da komisija nije predložila državama članicama da uspostave češće službene kontrole. Drugo pitanje, je li povjerenik spreman to učiniti u što kraćem roku? I još jedno pitanje, slažete li se sa mnom, povjereniče, da je potrebno izvući određene pouke iz ovog skandala s fipronilom i da bi nam to trebalo poslužiti za to da uspostavimo kontrole i testiranje na druge substance. Gospodin Pika, e, vi ste trebali uzeti riječ nešto kasnije, bili ste na popisu za kasnije. Želite li sada uzeti riječ? Podsjećam vas još samo da imate svatko po minutu i po ovom prvom krugu, tako da vas lijepo molim da se toga držite. Hvala unaprijed. Hvala lijepo. Hvala vam povjereniče, predsjednice. Ja djelomično govorim u svoje vlastito ime, djelomično u ime kolegice Girling i imam dva pitanja. Kao što znamo, uporaba fipronila je protuzakonita. U dakle, proizvodnji hrane. Kako to da su ova kaznena djela bila toliko raširena 144 farme u Belgiji, 93 u Nizozemskoj, 20 u Italiji i tako dalje. Od 40 zemalja u svijetu, 24 su iz Europske unije, dakle zemlje u kojima se pojavio taj skandal s fipronilom. Ili je riječ o nekakvoj mafiji, ili se radi o tome da kontrole koje postoje na razini Europske unije u EFSI i drugdje ne funkcioniraju. Da, na papiru sve izgleda sjajno, međutim u praksi to nije slučaj. I mene bi zanimalo sljedeće. Tko je točno i u kojem trenutku donio odluku da se fipronil koristi na tim farmama? Pretpostavljam da je to trajalo više mjeseci i zatim me zanima još jedno pitanje. E, što je komisija konkretno poduzela? Uistinu je šteta da je proteklo deset mjeseci prije nego što je komisija intervenirala. To je uistinu dugo razdoblje. I to nakon što smo već dobili naznake o tome da su jaja kontaminirana fipronilom. Još jedno pitanje. Fipronil se koristi, to je proizvod koji se može koristiti u veterinarske svrhe, ali ne za životinje od kojih se proizvodi hrana. Dakle, može se koristiti kao e, insekticid. Isto tako se može koristiti kao sredstvo za zaštitu bilja. Imajući sve to u vidu, pitam se Neće li ovaj skandal s fipronilom utjecati i na ona područja u kojima je uporaba fipronila dozvoljena? Zastupnik Ujtema. Hvala vam predsjednice i zahvaljujem povjereniku na iznesenim objašnjenjima. Prije svega želim eh, dopuniti ono što ste vi rekli kako bismo trebali zaustaviti međusobno optuživanje među državama članicama. To nas neće nikamo dovesti. Moramo na konstruktivan način dovesti do kraja ove krize. E, tako ćemo zadobiti povjerenje potrošača, a isto tako će se pomoći onima koji su pretrpjeli velike materijalne i psihološke gubitke. Drago mi je da su se Belgija, Francuska i Nizozemska dogovorile da će zajedno surađivati i vjerujem da ćete vi zajedno sa Europskom komisijom dati sve od sebe kako biste stali na kraj ovoj krizi i da ćemo imati jedan zajednički pristup. Imam jedno konkretno pitanje koje se tiče tog pristupa, a odnosi se na peradarske farme koje ne dobivaju potvrdu za izvoz, ukoliko njihova jaja sadrže razinu fipronila e, iznad dopuštenih vrijednosti, iznad MRL-a. Međutim, ne postoje takve najviše dozvoljene vrijednosti rezidua za gnojivo, tako da se zapravo je tu nulta tolerancija i takvim peradarskim farmama je vrlo teško ispuniti taj zahtjev nulte tolerancije. E, dobar dio E, drugih jaja se izvozi iz e, peradarskih farmi. Dakle, e, tragovi fipronila se nalaze u gnoju, ali ne u jajima za danju reprodukciju ili životinjama, oni zbog toga takve farme ne dobivaju dozvolu za izvoz. Također treba spomenuti sljedeće, kontaminirano gnojivo se mora spaliti, to je obveza Bez tih izvoznih dozvola, takve farme, izlažu se opasnosti da odu u stečaj. Možemo li omogućiti peradarskim farmama da dobiju e, takve dozvole ako se dokaže da, dakle, usprkos tome što se dokazalo da imaju male količine fipronila u gnojvu? ili pak možemo ili se pak možemo odlučiti na to da na europskoj razini se odmaknemo od te nulte tolerancije na fipronil. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, commissaris. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam, eh, povjereniče, na objašnjenjima. Ova afera nam je pokazala još jedan put da postoje problemi sa uzgojem životinja, sa intenzivnim uzgojem životinja, dakle domaćih životinja. E, vi ste također nadležni za dobrobit životinja. Mi imamo uredbu kojom se štite kokoši, međutim već je 2,5 milijuna kokoši ubijeno u Nizozemskoj, budući da ih je bilo jeftinije ubiti nego ih izlječiti. Mislim da je to uistinu skandalozno. Te kokoši nisu bile bolesne, niti su predstavljale bilo kakav rizik za ljudsko zdravlje, tako da ta nepotrebna šteta koja je nanesena e, nije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Imam još jedno pitanje za vas. Fipronil je još uvijek odobren kao insekt, se još uvijek odobrava kao insekticid, premda je riječ o, opasnoj substanci. Ako se neki proizvod već nalazi na tržištu, onda ga je lakše koristiti i u protuzakonite svrhe. Ne bi li bilo bolje da se uvede potpuna zabrana na uporabu fipronila? Mislim da bi to spriječilo daljnje zlouporabe. O tome možemo porazmisliti. Kada budete razgovarali o fipronilu na sastanku na vrhu koji ste spomenuli, možda se može analizirati i takav prijedlog jer bi to bilo vrlo korisno za ljudsko i životinsko zdravlje. Hvala. Gospodin Stas, hvala također zahvaljujem na, povjereniku na objašnjenjima i slažem se da je ovdje riječ o prijevari da se radi o ljudima koji su počinili kazneno djelo i izazvali veliku štetu. I to je zapravo osnovna premisa. Također mi je bilo drago čuti da to nije nešto što se počelo događati 20. srpnja i drago mi je da je prepoznao činjenicu da se to događa već duže vrijeme. Dobili smo neke e, činjenice, no u svibnju je 16. svibnja je prodano 3 e, litre fipronila u Rumunjskoj, to je prevezeno u Nizozemsku i Belgiju i mi imamo faks kojim se to može dokazati. Dakle, pitanje kako se ta trgovina mogla odvijeti tako dugo. Zatim, što se tiče sustava RASP, to je uistinu jedan dobar instrument koji smo uspostavili nakon prethodnih skandala s hranom. Taj instrument je vrlo kvalitetan, no države članice moraju biti spremne kako bi dostavljale potrebne informacije u sustav. Inače to nema smisla. Ako se u Nizozemskoj već znalo da nešto nije u redu, ako su oni to već znali u rujnu prošle godine, a 2. lipnja, kao što znamo, u Belgiji se pojavilo 1,2 mg e, fipronila po jaju, dakle i to na jednoj e, peradarskoj farmi u Belgiji, to je već bilo iznad dopuštenog praga, međutim Belgija je čekala do 20. lipnja kako bi se aktivirao sustav i u tome je problem. Nema nikakvog smisla imati sustav za rano uzbunjivanje ako se ne reagira i ne intervenira brzo. Dakle, Čim se pojavi neka sumnja, država članica trebala bi biti dužna odmah aktivirati ovaj sustav RASF. Dakle, postavlja se pitanje na koji način e, uistinu izvršiti pritisak na države članice da smjesta aktiviraju sustav RASF. Mislim da je to osnovni problem s kojim se suočavamo. Gospodin Pedicini je trebao uzeti riječ, ali ga nema. Dakle, gospođa Merci, madame la présidente, monsieur le... Hvala predsjednice. Povjereniče, Francuska već ima 39 proizvoda u kojima je razina fipronira iznad dozvoljnog praga. Europska komisija se opravdava tvrdeći kako je Belgija e, pokrenula sustav e, uzbunjivanja tek 20. srpnja, no znamo da ilegalno korištenje fipronila E, je počelo u 11. mjesecu 2016. a ne u rujnu 2016. Komisija se opravdava također tvrdeći da nije bila da nije bila adresat e, tih e, dojava. Međutim, komisija može intervenirati u takvom sustavu ukoliko je upoznata sa aktivnostima koje su E, suprotne zakonodavstvu. Surađujući s državama članicama, komisija može pokrenuti inspekcije ili tražiti od određenih država članica da e, pojačaju službene mjere nadzora. Moje pitanje je sljedeće. Kako možete objasniti da tijekom osam mjeseci Europska komisija nije bila upoznata ni na koji način glede protuzakonito korištenja fipronila u više država članica? Drugo pitanje tiče se traga tragova drugog insekticida, amitraza, koji je pronađen u e, više, e, na više mjesta u Europskoj uniji. E, vlasti, francuske vlasti rekle su da nisu dobili nikakvu obavijest od sustava RASF. Dakle, kako možete objasniti činjenicu da nije bilo nikakvog upozorenja i da te preporuke nisu bile izdate? Hvala. Hvala vama. Sada prelazimo na drugi krug, što znači da svaki govornik raspolaže sa jednom minutom. Gospođa je ima riječ. Hvala predsjednice, hvala povjereniče na inicijativi koju ste pokrenuli. Posjećam najprije da se ovdje ne radi o sanitetskoj krizi, već o slučaju prevare. Dakle, moramo ostati prisebni i ne uništavati čitav ovaj sektor koji je već dovoljno u problemu. Podsjećam da fipronil koriste milijuni europljana kako bi liječili svoje životinje i e, da postoji neka opasnost s tim u vezi. Mislim da bi odavno e, to bilo ukazano. Dakle, došlo je do prijevare u određenom broju država članica, to je već e, rekao čitav kolega, no odnosno e, to je najviše urušilo povjerenje potrošača, povjerenje koje je uveliko ugroženo prethodnim sanitarnim krizama. Žalim zbog toga i ne mogu prečutati to ogromno bacanje hrane koje je izazvano ovom prijevarom. U ovom trenutku kada ovome razgovaramo, mislim da bi bilo vrijeme da i vrijeme je da, da se pokrenu razni instrumenti da se borimo protiv toga. I povredniče, htjela bih čuti koje to vi mjere namjeravate pokrenuti kako bismo pomogli svim tim sektorima koji su najugroženiji zbog ovakvih slučajeva prevare. I ne mislite li da ukidanje određenih molekula koje omogućavaju zaštitu usjeva e, i životinja, ne mislite li da će njihovo, dakle, njihova prekid njihovog korištenja izazvati da će proizvođači biti u situaciji da će koristiti ilegalna sredstva u proizvodima koja danas koriste. To je ono čega se najviše bojim. Hvala sljedeći govornik, gospođe Gentile. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice, što ste prihvatili naš poziv eh, za jedno suočavanje koji je zaista relevantan posebno kada se radi o nekim pitanjima. Prvo pitanje je interes e, milijuna građana koji u ovom kontinentu jedu jaja i piletinu. Željeli bismo posebno znati postoje li sigurni, sigurna istraživanja koja definiraju toksičnost unutar e, granica kako bismo mogli i dalje konzumirati taj proizvod. Isto tako, povjerenje evropskih građana u, prema institucijama miniraju upravo ovakvi događaji. Govorimo ovdje o prijevari. Međutim, kada se radi o e, sustavu e, brzog uzbunjivanja, možda bi taj e, sustav trebalo malo bolje održavati s obzirom na neuspjehe koje doživi ovih dana. Govorimo o povjerenju potrošača, govorimo o zdravlju građana, a referiramo se i na jednu sumnju. Kuhana jaja, kuhano meso i dalje sadrži visoke e, razine fibronita. To je još nešto što bismo željeli znati. Hvala lijepa. Thank Gospođa Šerpirik. Hvala predsjednice. 9. koloza već sam jedno žurno pitanje i zahtjevala rezultate sustava ranog uzbunjivanja i još uvijek čekam na to. I što je s usklađivanjem europskih mjera? Žela bih e, dobiti odgovor pisanim putem. Što misli komisija, naime, o javnom upozorenju to je nešto što je imalo ogromne posljedice. Dakle, da li je to bilo nužno tako postupiti sa određenim državama, a dok se prema drugima nije postupilo na tako oštar način? Što je sa čišćenjem e, staja i staja e, taja, dakle, jer neke države nemaju, nemaju odgovarajuće instrumente kako bi se uništio fipronil u gnojivu, dok druge to imaju. Dakle, da komisija može pomoći s tim u vezi. Tu su i određene vrste grinja koje treba uništiti. Dakle, kako ćemo se nositi s ovim pitanjima? I za kraj, Europa treba predložiti da se poduzmu najbolje mjere i spriječiti slučajeve ovakve prijevare. Dakle, Isto tako neka gazdinstva ugrožena su ovom krizom. Ova kriza je kriza koja dolazi povrh prethodnih kriza. Dakle, Belgija ima fond za e, takve situacije, za sektor peradarstva. Naime, mi smo u Nizozemskoj imali jako teško ljeto, ne želimo kriviti druge, ne želimo kriviti vas, povjereniče, znamo da ste jako bliski narodu, tako da bismo htjeli čuti vas e, što kažete da se može napraviti kako bi pomoglo farmama i gazdinstvima u Nizozemskoj. Gospođo Melior, izvolite imate riječ. Hvala predsjedateljice. Puno toga je već rečeno. Povjereniče, jako mi je drago što ste došli danas kako biste dogovorili naša pitanja o je stvar koja interesira brojne ljude i na ulici i svugdje nas kao zastupnike e, obraćaju nam se naši sugrađani jer to je tema koja mnoge interesira. Jedno treba reći, ovaj sustav RASFA je funkcionirao počeo od trenutka kada je pokrenut. Dakle, to je isto kao i s vatrogascima. Dakle, vatrogasci mogu doći brzo na mjesto gdje treba gasiti požar, ali prije toga ih treba netko pozvati da dođu što prije. Dakle, ja smatram da je sustav RASF iz e, uredbe iz 2002 e, dobar, možda se treba neke stvari revidirati, unaprijediti, možda kada bismo tu uredbu poboljšali, možda bismo mogli obuhvatiti različite sektore. Što vi mislite o tome? Zatim, kad bi komisija htjela to napraviti, onda bi bilo dobro da uputi jednu komunikaciju namjenu parlamentu, da nam objasni kako zamišlja tu izmjenu. Hvala, najviše hvala. Povjereniče, ukoliko mi dopustite, ja bih žela postaviti pitanje. Dakle, što u biti očekujete od eh, ove misije ove misije utvrđivanja činičnog stanja. Zatim, Čuo sam također da se za šumsku voć koristi fipronil, dakle, htjela bih znati kako stvari s tim stoje. I ako stvar nije opasna, onda zašto, kao što vi tvrdite, zašto smo ga zabranili? Dakle, ako, ako fipronil nije opasan za zdravlje ljudi, onda zašto, je, zašto, zašto ga se zabranjuje? Dakle, evo, to, je, to, to su na pitanja koja ja čujem i prenosim vama. Danas su kolege dobili jedan dokument od e, komisije o činjeničnom stanju vezano uz fipronil. To sam htio prenijeti, a sada vama predam riječ. Dobro. Najviše hvala. I za mene je ovo ljeto bilo puno velikih izazova, no to nije prvi put u mom životu da se nalazim u sličnoj situaciji. Naravno, ovo je jako teška i ozbiljna tema, no ukoliko mi dopustite, želim reći da mi ovdje poduzimamo što god možemo, no evo vidim da sam ja osobno dobio brojna pitanja No, činjenica je da moramo imati jako detaljno istraživanje da vidimo kako možemo unaprijediti naše kapacitete. Ja, se, ja ovdje računam na Njemačku, na Nizozemsku, na Francusku, na Belgiju, sve da surađuju, jer ovo je problem Europske unije, a ne samo nekih zemalja u koje bi neko sad htio pokazivati prstom. Ne, to nije način na koji mi pristupamo, trebamo ići naprijed na konstruktivan način. I ako dopustite, evo, najprije bih, e, sada bih odgovorio na pitanja jedno po jedno. Dakle, gospođo Grostet poslali pitanje o tome kako kako možemo tvrditi da sustav funkcionira ukoliko države nisu dobile pravovremeno upozorenje. To moramo sagledati iz dva različita kuta i to je jasno. Dakle, samo funkcioniranje sustava jedna je stvar, a korištenje tog sustava je druga. Sistem je takav i takav kakav je osmišljen, e, iskreno govoreći, dobro funkcionira. Zamislite, Europska unija proizvodi svakodnevno 300 milijuna stvari svakog tjedna e, svakog tjedna stotine milijuna jaja i možete zamisliti dakle da jednom jednog tjedna treba povući desetak i desetke milijuna jaja i to je napravljeno i možete vi zamislite kako je to učinkovito. <laughs> Mi proizvodimo ogromne količine jaja. I stotinu, dvije stotine e, farmi to rade i mi smo ih, e, mi smo otkrili sve one koje, su imale problema i dakle sustav jako dobro funkcionira, jako dobro. No korištenje tog sustava je u pitanju jer smo ga počeli koristiti tek 20. srpnja. Dakle, sustav trebamo se postarati naravno, mislim to je sve uvjetovano time, time da države članice poštuju e, pravila funkcioniranja sustava, europska pravila, norme i probleme. E, ovdje je pokrenuto i pitanje o dobrobiti životinja, treba je o tome razgovarati naravno. No, to je još dodatna tema. Što se tiče korištenje ovog sustava i upozorenja od strane nacionalnih belgijskih vlasti, moram podsjetiti da ovaj slučaj treba biti pojašnjen. Ovdje imamo istragu e, državnog tužiteljstva Belgije i Nizozemske i to će ovisiti, dakle rezultat će ovisiti o nalazima državnih tužitelja i na sastanku 26. će se razgovarati o tome. Ja ću se prvenstveno baviti koordinacijom posla između RASFA i administrativnim sustavom. Dakle, mislim da treba osmisliti način da imamo sustav rane komunikacije. Treba imati mrežu ljudi koji će moći odmah stupiti u kontakt jedni s drugima u različitim državama članicama. I onda na taj način da se pokrene sasnak odbora koji će moći reagirati. No, s jedne strane moramo moći brzo reagirati, ali s druge strane izbjeći stvaranje panike koja stvara dodatne probleme i treba tim svim upravljati. Ja sam i odgovoran za to. Dakle, moramo znati kako biti jako aktivni, jako konstruktivni, ali ne upućivati krive poruke. Naš i ne nanositi štetu našem e, industriji pradarstva. Pa je pitanje i brojna pitanja. Na 26. Eh, na sast, ministarskom sastanku 26. Eh, rujna raspravljat ćemo kako kontrolirati eh, neke substance koje su široke namjene. Naravno, to je veliko pitanje. Službena kontrola mora biti napređena. Ja nemam nikakve sumnje po tom pitanju i cilj je postarati se da postoje mogućnosti kontrole većeg broja kemikalija koji su u uporabi. Moramo napredovati i učiti od svega ovoga. Dakle, što se tiče potencijala, od, od opasnosti korištenja kaznog korištenja neodobrenih substanci no to je nešto zašto moramo imati podatke na raspolaganju. Što se tiče misije e, uspostavljanja činjeničnog stanja koji ste spomenuli, upravo se o tome radi. Dakle, s jedne strane trebamo dobiti na raspolaganje podatke, a s druge vidjeti kakva je situacija na terenu trebamo moći predstaviti, odnosno raspolagati materijalima i uspostaviti činično stanje, vidjeti što je krenulo krivo, što napraviti gospođa Pirik e, spomenula je fepronil. Fepronil nije dobio, e, nije mu na dozvolu za korištenje kao pesticid od 17. rujna ove godine. E, taj pesticid nije dobio ponovno odobrenje. Znate, neki su postavili pitanje o nezakonitom korištenju fipronila. Moram vam reći da je fipronil potpunosti zakonit e, lijek koji koristi u veterini za mačke, pse i bilo bi katastrofalno zabraniti fipronil koji je namijenjen u te svrhe. Ali nije dopušteno koristiti ga u prehrambenom lancu. To je kriminalno možete bez problema kupiti fipronil e, na zakonito u Rumunjskoj ili drugdje, jer nitko ne može znati da li ćete to koristiti za liječenje mačaka ili pasa ili za nešto drugo. Dakle, ali ako ćete liječiti mačke i pse, to je zakonito, ali ako ćete ga koristiti za liječenje kokošiju, onda je to kriminalno. Ali nemamo, nemamo ne postoji mogućnost da zabrani fipronil. Zabranjena je njegova uporaba u svrhe liječenja e, određenih životinja, ali ne možemo ga u potpunosti zabraniti. Zatim, Jan ima postavlja pitanje e, gnojiva. Ako ne riješimo pitanje gnojiva, onda nikad nećemo uspostaviti moći se vratiti na normalnu situaciju, kažete vi. Slažem se s vama. Iz tog razloga e, zaraženo gnojivo mora biti spaljeno. I ne smije se koristiti e, za tlo, za zemlju. No, imamo mnogi stručnjake koji e, o tome razmišljaju i vjerujem da ćemo 26. rujna puno o tome raspravljati i kako rješavati te probleme. Neki su pokrenuli pitanje, inicijativu kako, odnosno postavljanje pitanja kako pomoći e, poljoprivrednicima. Kao što znate, Belgija je najavila da je spremna vidjeti kako pomoći, da razmišlja kako pomoći poljoprivrednicima, no državne pomoć, poticaji su podložni e, strogim e, pravilima, o tome se mora raspraviti. No, evo, vidjet ćemo kako će situacija se razvijeti, onda ćemo izračunati, sagledati gospodarske posljedice koje će to sve izazvati. Sada ne raspolažemo kompletnu sliku, e, svim podacima i kompletnom slikom, ali ne smijemo pomoći ni pošto onima koji su djelovali u kriminalnim aktivnostima, jer onda bi to bilo jako opasno za sve nas, možete misliti, mm, na što bi to <laughs> ličilo da objašnjavamo ništa da smo svima pomogli, pa i onima koji su sudjelovali u toj kriminalnoj kaznoj aktivnosti. Mislim da e, tu trebamo razmišljati kako, e, kako ih sankcionirati, one koji su odgovorni za ovu situaciju. I po mom mišljenju, mislim da je ovo pravi trenutak da razgovaramo i o tim pitanjima globa ili kazna protiv tih počinitelja kaznih djela, jer oni uništavaju povjerenje i u znanost i u naš sustav ranog zbunjivanja i naš sustav sigurnosti hrane. Gospodin Hazenka također govorila o dobrobiti životinja. Želim reći da e, je e, zdravlje e, životinja jako važno e, bilo da se radi u, o, maloj proizvodnji ili industriji proizvodnji, o zdravoj ili običnoj. Znate, ne radi se tu o vrsti proizvodnje ili poljoprivrede. Ovo što se dogodilo desilo se na, u proizvodnje u velikim lancima i onda imalo velike poslje, moglo imati velike posljedice, ali možda ovoga doći na malim gospodarstvima. Dakle, mi trebamo prikupiti informacije svih država članica i ti podaci pokazuju da su neke zemlje otkrile e, slučajeve na nekim malim gazdinstvima gdje fipronil također korišten na protuzakonit način. Dakle, jako je važno da prikupimo sve te podatke, ali ja sam spreman u svakom slučaju raspravljati o ovom pitanju e, zdravlja i dobrobiti životinja. Bart Stas spomenuo je Rekao je zašto je ovo obavijest e, dostavljena tek 20. srpnja. U 11. mjestu 2016. dinozemske vlasti saznale su o nezakonitom korištenju fipronila u, u sektoru predarstva e, no nije bilo nikakvih informacija o e, piletini, dakle rečeno je da je to to je, to je rečeno je da je to prevara s u... prevara u hrani, a ne u sigurnosti hrane. Zatim, u Belgiji 15. lipnja 2016. godine uzet je uzorak hrane u kontekstu e, kontrole i laboratoriji su e, dostavili 2. lipnja 2017. godine obavijest belgijskim vlastima i informirali ih istog dana. Zatim su odmah nakon toga belgijske vlasti pokrenule e, istragu kako bi se otkrio izvor i uzrok problema. To nije nešto što se očekivalo naravno i kada su otkrili e, da ima fipronil u jajima e, i otkud to potječe, obavijestili su nas u srpnju 2017. godine. Neki su rekli i insinuirali da smo zakasni, da smo od 10 mjeseci čekali da reagiramo. Ne, mi smo već samog 20. srpnja reagirali i u međuvremenu je prošlo, evo, niti dva mjeseca. Otprilike dva mjeseca. I u ova dva mjeseca puno toga smo napravili. Povučena su jaja, proizvodi, i obustavljene proizvodnje Dakle, od 20. srpnja napravili smo puno toga. To je jedini zaključak do kojeg možemo doći. Zatim, e, fibronil jajma od e, u srpnju 2017. godine otkriven je dakle u uzorcima proizvoda e, koji sadrže jaja iz tog razdoblja i to se tek sada e, tek se sada analizira, eh, istražuje fipronil u tim uzorcima. Imamo eh, eh, odbor koji radi i koji izrađuje detaljno izvješće i taj sažetak možete, sažetak izvješća možete, komisije možete naći na našoj mrežnoj stranici. Gospođa Dornano postavila je pitanje o amitrasu, dakle, belgijske vlasti testirale su, e, su da li ima amitrasa u jajima, no nijedna druga država članica nije prijavila rezidue amitrasa u e, pilećem mesu ili jajima. Prema francuskim e, vlastima postoje dokazi da E, su da je ta tvar korištena u nekim farmama. uzorci su uzeti kako bi se e, istražilo, e, provjerilo da li ima mitraza i to nije pronađeno. Bilo riječi naknadama. Naravno, prioritet e, za naredne tjedne jeste da proizvođači i države članice poduzmu nužne mjere kako bi se zajamčila visoka razina zaštite potrošača, mi se treba e, zajamčiti usklađenu provedbu europskih pravila. Ekonomski utjecaj mora biti procijenjen prije što započnemo razgovore o eventualnim kompenzacijama i tu možemo, moramo razmotriti utjecaj na proizvođače i na potrošače i istovremeno raditi na e, ovoj kaznenoj istrazi. No jedno je jasno iz ovoga svega, mi ćemo se baviti pitanjem e, naknade. Naravno, spremni smo o tome razgovarati, ali naravno nećemo kompenzirati one koji su odgovorni za ovakva, za ovu situaciju. Kada govorimo o e, zdravstvenim opasnostima, gospođa Gentile je o tome govorila, ta jaja dolaze iz e, tri farme koja su uveliko prešla dopuštenu granicu. Dakle, može doći do opasnosti, dakle, ako bi e, potrošači pojeli nekoliko jaja u kratkom razdoblju, jaja koja dolaze iz tih farmi. Što se tiče kroničnih opasnosti, toga moglo doći ukoliko jaja ili proizvodi koji sadrže jaja u vrijednosti od 0,45 mg po kilogramu ako se koriste svakodnevno i to cijelog života što je nemoguće. Analitički rezultati nam pokazuju da e, smo ispod vrijednosti, e, kritičnih vrijednosti. Ne želim minimizirati ovdje e, ono što se desilo, što je apsolutno neprihvatljivo. No ovdje se ne radi o opasnosti za e, zdravlje ljudi. Kada govorimo o naknadi, Još jednom, gospođa Šrajter je postavila to pitanje. Međutim, e, e, govorili ste o krizi. To je zapravo mehanizam kako bi se dobilo dodatno financiranje za e, mjere za podršku tržišta. Dakle, ne postoje druge, drugi resursi. Dakle, e, taj resursi za krizu zapravo e, režu izravne pomoći poljoprivrednicima, ali kada se pojavi kriza, onda taj novac nije automatski e, na raspolaganju za financiranje mjera za krizu. To, taj se novac može mobilizirati samo ako ne postoji proračun za dodatne, e, za dodatne e, krizne mjere. Proračunske potrebe treba procijeniti E, poljoprivredni e, proračun iz 2017. već završava 18. E, listopada i nije vjerojatno da će postojati nove mjere unutar tog proračuna. Moramo vidjeti kako to funkcionira i pratiti ta pitanja. Međutim, moram reći da ću ja biti u uskoj suradnji sa povjerenikom Hoganom jer to je u njegovoj nadležnosti, kao što znate. Još jednom, Dakle, e, pitanje je bilo postavljeno vezano za ove misije za utvrđivanje činjenica. Kako bismo se informirali o tome što se dogodilo i kako bismo mogli raspravljati o tome 26. rujna, potrebno je shvatiti situaciju u više pojedinosti, nema sumnje. Međutim, općenito govoreći, ja sam spreman reći A kada govorimo o autorizaciji novih tvari, mogu li Ladislava Mikova tražiti da on objasni nešto o tome? Hvala lijepa, ja ću biti vrlo kratak. Kao prvo, zašto nije dopušteno za korištenje kada nema rizika za zdravlje? To je bilo vaše pitanje. To se nikada nije primjenjivalo za tu svrhu i zato to nismo mogli e, autorizirati, zato što nijedan proizvođač to nije tražio. Ako postoji alternativa, u ovom trenutku postoje dvije alternativa, jedna je e, ovlaštena nedavno i jedna koju treba ovlastiti za ovu svrhu. Hvala. Prvi put ovo čujem, povjereniče, ali to je zanimljivo. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju i e, zahvaljujem i vašem timu. Mi podupiremo vaše daljnje istraživanje ove teme i kada ćete imati nove nalazi i nakon misije za utvrđivanje činjenica, sigurno ćemo vas ponovno pozvati kako bismo e, raspravljali s vama e, vaša otkrića. Nadamo se da ćemo uspjeti ponovno uspostaviti povjerenje u jaja. Jer kada se radi o brojkama koje, koje se svakog dana troše u Europi, izgleda da je to naša najmilija hrana i moramo vjerovati. Hvala povjereniče i e, sretno s vašim daljnjim radom. Hvala vam što ste došli.